obavijestiti ovaj naš visok dom da u skladu sa pravilom 231.4 nismo dobili nikakvo pojašnjenje, čak ni zahtjev za pojašnjenjem. Dakle, prosite, moram se ispraviti. Pa mislimo da je, da je taj ispravak e, usvojen, takav kakav je e, e, stavak 6 pravila 5.